što su sredstva sofisticiranija od strane kriminalaca, mi moramo se također boriti protiv takvih praksi. Zabrinuti smo svi što se događa E, na našim granicama. Moja država još nije dio šengenskog e, prostora, nadam se da će to dobiti uskoro, no u svakom slučaju sigurnost svih europskih građana treba biti osigurana e, posebno kroz ovaj novi sustav FADO. Ako to ne funkcionira, onda moramo pronaći neke druge. Hvala. Gospodin Zoncar, jedna minuta, izvolite. Gospodine predsjedniče, u potpunosti podržavam eh, ovaj projekt koji nam je predstavljen. Zahvaljujem izvjestiteljici na obavljenom poslu. Radi se o ogromnom poslu, a sigurnost je zajedničko dobro i zajednički interes svih država članica Europske unije. Dragi kolege, drugi element je također ključan. Zahvaljujući FADU mi ćemo ojačati Frotings. Radi se o agenciji koja igra jako važnu ulogu, te koja je ovdje kako bi osigurala cijeloj Europi sigurnost. Mi imamo i loša iskustva. Tu smo vidjeli što se može dogoditi ako imamo e, rupe u našem sustavu sigurnosti. U svakom slučaju, zahvaljujući Europskoj uniji, e, Poljska gradi svoju sigurnost. Zahvaljujući Europskoj uniji, Poljska je sigurnija. Europska unija mora biti mjesto gdje smo svi sigurni, a ovaj sustav tome doprinosi. Hvala. A sada pozivam gospođu Dali da kaže e, nekoliko riječi u ime komisije. Izvolite. Hvala uistinu na ovom obavljenom poslu. Gospođo Mecola, zahvaljujem svim e, zastupnicima na ovoj raspravi. Kao što sam rekla, e, Sustav interske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave će e, zadržati visoku sigurnost u Europskoj uniji te također ojačati naše e, kontrole na vanjskim granicama Europske unije. Što se tiče prijedloga komisije, tu imamo e, veliko poboljšanje aktualnom sustavu u borbi protiv krivotvorenih dokumenata i prijevara sa identitetom. Mnogi su govorili o tome da su temeljna prava i e, sigurne baze podataka ključni elementi. Jako mi je drago što smo uspjeli postići kompromis. Thank you. Hvala. Sada dajem riječ izvjestiteljici gospođi Metzola da kaže nekoliko završnih riječi. Hvala. E, gospodine predsjedniče, hvala povjerenice Dali. Ja sam pomno pratila e, sve ono što su rekli govornici. Želim zahvaliti na jednoglasnoj podršci ovom tekstu. Mislim da je izuzetno važno da podcrtamo o čemu ovdje govorimo. FADO je sustav koji je osmišljen kako bi podržao države članice e, Europske unije u dijeljenju informacija i to brzom e, dijeljenju informacija, na primjer krivotvorenih dokumenata, slika i tako dalje e, možemo reći da su takve prijevare u zoni Schengena se e, povećale u nekoliko prethodnih godina. I zbog toga je izuzetno ključno da poduzmemo prave akcije. Također metode krivotvorenja se mijenjaju, te mi moramo inovirati i biti proaktivni što se tiče onih koji imaju loše namjere. I to sve u svrhu zaštite vanjskih granica Europske unije te našeg eh, načela slobode, slobode kretanja ljudi preko granica i to oni koji imaju valjane e, boravišne i e, osobne isprave. Jako je važno da sva tijela imaju ovakve instrumente na raspolaganju kako bi mogli obaviti posao na ispravan način E, jako je važno da e, zaštitimo na pravi način prava ljudi te njihove identitete. Kriminalci to često koriste u, okviru svojih kriminalnih mreža bez znanja onih koji su predmet zloporabe. Također bih željela odgovoriti na e, neke stvari koje su rečene kolega iz, od, e, iz Zelenih je govorio o ravnoteži što se tiče s jedne strane zaštite ljudskih prava, s druge strane sigurnosti. Da, to je u svakom slučaju izuzetno važno. Ovo što mi radimo je ključni element kako bismo postigli to e, zajedno sa drugim mjerama. Ja pozivam sve kako bismo se ujedinili i podržali ovaj tekst sutra sa pozitivnim glasom. Hvala. Hvala. Hvala gospođo izvjestiteljice. Rasprava e, je zaključena. Sutra ćemo glasovati. Sljedeća točka na dnevnom redu su izjave vijeća i komisije Trenčno stanje borbe EU-a protiv pranja novca u svjetlu slučaja Luanda Leaks. E, podsjećam vas da e, Možete se standardno registrirati za spontano javljanje za riječi plave kartone kroz naš e, sustav. Što se tiče plavih kartona, e, e, oni su dozvoljeni nakon govornika koji će govoriti u ime političkih klubova. Rasprava. raspravu će otvoriti gospođa Brnjac u ime vijeća. Izvolite. Hvala. Hvala što ste nam nas pozvali da damo svoj doprinos ovoj raspravi. Vijeća kao, vijeća kao i parlament i komisija su vrlo posvećeni borbi protiv eh, pranja novca. Zbog toga smo na tom području napravili e, mnoge e, napretke. Imamo direktivu što se tiče e, borbe protiv pranja novca te u okviru paketa za bankovnu uniju. Sva nedavna prava se sada, pravila se sada moraju provesti u djelo. Kad govorimo o špekulacijama u okviru Luanda Leaks su nešto što je vrlo štetno ako se potvrde. Jako je važno da e, provjerimo što se dogodilo, no u svakom slučaju to nanosi veliku štetu bankovnom sektoru u Europi ako se pokaže da sva e, pravila se nisu e, primijenila na pravi način. A sada se istraka vezano uz Angolu se trebaju provesti kroz istraku. U srpnju smo imali isto tako i izvješće komisije što se tiče određenih e, problema vezano uz borbu protiv e, pranja novca, te smo identificirali neke manjkavosti što se tiče pravila na tom području. E, neke stvari se sad ponavljaju i u tom smislu smo utvrdili da neke stvari ne funkcioniraju. No, s druge strane imamo i e, pravo na optimizam. Komisija, vijeći parlament dijele to. Isto tako bih željela reći da postoji isto tako i podijeljeno mišljenje za e, ambiciozno djelovanje na području suzbijanja pranja novca. Zbog toga je e, vijeće osvojilo e, zaključke u prosincu prošle godine. Tu poziva komisiju da vidi na koji način se može postići harmonizacija na području suzbijanja pranja novca, da vidi koje su prednosti i mane što se tiče ustanovljanja nadzornog tijela. Dakle, imamo također i akcijski plan za suzbijanje pranja novca oko kojeg se dogovorilo vijeće ECOFIN u e, rujnu 2018. godine. I tu imamo nadzor koji se nastavlja. E, naše predsjedništvo je započelo široku raspravu što se tiče borbu, e, borbe protiv e, organiziranog kriminala. Mislim da u ovom trenutku smo na prekretnici. Ono što moramo sada napraviti da usvojimo konkretne mjere, učinkovite mjere za borbu protiv pranja novca. U tom smislu očekujemo prijedloge i nadamo se da će u tom smislu naučiti lekcije iz ovog nedavnog slučaja Luanda Leaks. Hvala. Gospođa li izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, komisija E, prepoznaje važnost ove rasprave i jako je važno da razjasnimo koji je pristup ovim problemima koji su u temelju Luande Lix. E, e, mi smo u svakom slučaju stalno govorili da snažni e, nadzor i provedba pravila suzbijanja pranja novca su ključni za funkcioniranje našeg sustava. Mi isto tako moramo osigurati integritet naših financijskih sustava. To nije problem samo jedne zemlje. Europska unija mora imati nultu toleranciju za ovakva kaznena djela. Mi moramo koristiti sve instrumente na našem raspolaganju u najvećoj mjeri. Isto tako, mi e, smo spremni ih ojačati. Mi nećemo okljevati kako bismo e, dali prijedloge za izmjenu i pravosudnog i zakonodavnog te institucionalnog okvira što se tiče suzbijanja pranja novca, e, financiranja terorizma te također poreznih utaja i izbjegavanja što se tiče e, zaključaka ECOFINA iz e, prosinca, u svjetlu toga komisija će usvojiti akcijski plan za pranje novca koji će osigurati provedbu pravila. Mnoge stvari su nedavnih godina napravljene. Peta direktiva e, o, o borbi protiv pranja novca omogućuje veći nadzor informacija što se tiče znači informacija te također daje mogućnost uvida civilnog društva E, u tom smislu imamo povećanje povjerenja društva u financijski sustav i transakcije. Što se tiče e, pravosudnog i zakonodavnog okvira koji je u ovom trenutku na snazi, želi ostvariti pravu ravnotežu između s jedne strane zaštite privatnosti osobnih podataka, a s druge strane potrebe za većom transparentnošću što se tiče financijskih i gospodarskih aktivnosti. Ustanovljenje registara što se tiče korisnika i vlasništva, Europska unija je postigla svoje ciljeve. Nažalost, sve države članice nisu e, transponirale u svoje zakonodavstvo petu direktivu e, o suzbijanju pranja novca i u ovom trenutku su u, postupku, e, su u tijeku postupci protiv osam država članica koje to nisu napravile. Nedostaju nam pravila, nego prije svega provedba pravila i zakonodavstva. To nije ujednačeno, imamo velike razlike između različitih država članica. Što se tiče nadzornih e, struktura, tu smo e, isto dali e, veće ovlasti provođenju pravila i što se tiče suzbijanja pranja novca, borba protiv financiranja terorizma i utaja poreza. Komisija je uzela u obzir da treba napraviti više. postupnje postoji potreba da se riješe i strukturne slabosti koje su e, povezane prije svega sa fragmentiranošću zakonodavnih sustava u državama članicama. Komisija ima intenciju kako bi se ustanovio jedinstveni sveobuhvatni e, politički politički okvir za borbu protiv eh, pranja novca, te namjerava uvesti sva potrebna poboljšenja. Moramo također harmonizirati postojeća pravila. također moramo i povećati razmjenu informacija eh, tijela zaduženih za suzbijanje pranja novca. Eh, osim toga, moramo imati eh, ne samo detaljne harmonizirana, detaljna i harmonizirana pravila, nego također moramo i nadzirati provedbu. To znači i nadzor i koordinaciju eh, financijskih obavještajnih jedinica. Moramo stvoriti strukturu ali to nije cilj sam po sebi. Tijelo e, koje će biti definirano kao novo ili koje će se osnivati na temelju nekih prethodnih pravila mora prije svega imati učinkovito upravljanje. Možemo u svakom slučaju e, računati na e, na podršku Europskog parlamenta kako bismo stvorili učinkovitiju arhitekturu i provedbe i nadzora. To je naša ambicija. Hvala. A sada u ime političkih e, klubova u ime e, Pučana gospodin Feber dvije minute. Izvolite. Hvala lijepo. E, stvarno mi je važno da sam ipak mister, a ne gospođa. Dakle, e, drage kolegice i kolege, Luanda Leaks još jedan put pokazala da je Evropska unija unatoč u međuvremenu donesenih pet direktiva protiv pranja novca i dalje jako privlačna za pranje novca. Mi se moramo pitati zašto je to i dalje slučaj. Naravno da je jedan od velikih problema ova teška i vrlo polagana i usporena i nikakva provedba tih direktiva. Tu se s vama slažem povjerenice. E, provedba, rok za provedbu u nacionalne zakone pete direktive o pranju novca je istekla prije deset dana, a u tom trenutku je samo pet država e, i provelo to kompletno nacionalno zakonodavstvo. 15 15 zemalja samo djelomično, gospođo predstavnice vijeća, da znate i vaša zemlja spada u tih 15, samo parcijalno primjena. I sad pozdravljam da je napokon danas komisija otvorila postupak zbog povrede europskog prava protiv država koje opće su prekršile rok kompletne. Međutim, je li to način kako ćemo u praksi postupati protiv pranja novca? Ako ne budemo opće provodili zakon, onda su sve ove zapravo i rezolucije i sve što mi radimo samo puke prazne izjave na papiru. Ako zemlje članice nisu uopće voljne i uopće nas ne slušaju učinkovito postupati protiv pranja novca, onda moramo stvarno razmisliti kako bismo taj problem suzbijali na europskoj europskoj razini. E, hvala lijepo e, vama iz predsjedanja što sad opet slušate. Ipak e, sada je u pitanju integritet financijskog sustava u Europi kao i sigurnost naših građana. Jer pranje novca i organizirani kriminal su neposredno povezani. Mi sa Europskom državnim odvjetnikom, odnosno javnim odvjetnik tužiteljem imamo model kako možemo zapravo razvijati jednu europsku perspektivu u kaznenom progonu i u kaznenom pravu. I stoga stvarno pozivam zemlje članice da rade na tome da dođemo napokon do jedne jedinstvene sve evropskog tužitelja, jedna institucija koja vrši kazneni progon, jer ako to ne budemo onda ćemo morati čekati dok i zadnja zemlja u EU ne provede naše propise da se nešto učini. Hvala. On behalf of the group of the Progressive Alliance of Social... U ime e, socijaldemokrata u Europskom parlamentu gospodin Heiner Luoma. Arvoisa puheenjohtaja, olemme jälleen kiitoksen velka. Mi smo mi moramo opet zahvaliti novinarima i to neovisnim novinarima koji su i ovdje djelovali, izvještavali i o Luanda Leaksu ako hoćete i pokazali kako se tu novac vrti. I to je vrlo zanimljivo da se to događa u državi u kojoj jedna trećina e, ljudi živi od otprilike 3 dolara na dan, a istodobno se milijarde eura tamo peru i istodobno mnogi recimo savjetnici i pravnici tamo rade iz Europske unije kako bi pomogli u tom pranju novca i stvaranju novih provenjencija za te ogromne milijarde. Mi smo davno tražili propise, jače propise da se donesu na tom području u Europi, a sad kad imamo petu direktivu vidimo da se ona ne provodi u nacionalne zakone. Nama je potrebno jedinstveno harmonizirani propisi, to je želja i banaka i financijskih servisa. Treba nam jača kontrola jer su takva vremena u Europi. Hvala u ime kluba Your microphone is vam uključen mikrofon. E, hvala, govorit ću na rumunjskom. Dakle, mi ako u potpunosti e, i na ispravan način ne provedemo sve direktive koje su donesene po pitanju e, pranja novca, to je problem, ali to je činjenica. Komisija je započela također i postupak zbog povrede protiv nekih država zato što nisu uspjele prenijeti tu petu direktivu. Postoji više od nekoliko država članica koje ne samo da nisu prenijele tu petu direktivu, nego također nisu prenijele u nacionalno zakonodavstvo niti četvrtu e, e, direktivu za koju je rok već davno prošao. To pokazuje da moramo napraviti puno više. Sada smo imali taj skandal sa Luanda Leaks, sa dokumentima, ali moramo napraviti i puno više. Nama trebaju sigurniji propisi vezani uz pranje e, novca i to je nužno. Direktive nisu dovoljno snažne, nisu dovoljno obvezujuće i zato moramo promijeniti strukturu. A onda moramo shvatiti tko su oni stvarni e, korisnici e, svih takvih e, zapravo nezakonitih radnji. To je ono što je nužno za nastavak procesa. Također moramo uzeti u obzir i da takva situacija stvara zaista ranjivu situaciju za mnoge države članice. Neke od najvećih tvrtki za savjetovanja koje rade i za Europsku Europsku uniju su održali savjetovanje za obitelj e, diktatora trećih država. Oni su potpomagali obitelji tih e, vladara da što lakše peru novac, a to nikako nije prihvatljivo. Nama treba drugačije zakonodavstvo, nama treba snažnije i horizontalnije zakonodavstvo. Mi smo o tome već raspravljali i u prosincu. I zadnja stvar, moramo shvatiti da ti istraživački novinari, da su sa Luanda Leaks dokumentima pokazali još jednom da je posao koji oni rade iznimno važan. Oni tako razotkrivaju slučajeve korupcije i pranja novca. Zaštita novinara je stoga nužna za sve nas. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem u ime zelenih e, riječ e, gospodinu Gigoldu. Izvolite. Kad e, zapravo pogledam ovu javnu raspravu nakon što je Londa Leaks procurila u javnost, zapravo me uhvati jedan jako loš osjećaj. Čini se naime da se mi već navikavamo na sve porezne skandale, skandale s prevarama i ostalim. Čini se, javnost je prihvatila da je politika nemoćna, bar se tako čini, prema jednoj industriji koja pomaže da se izbjegne plaćanje poreza i to industriji koja radi isključivo korist bogatih i moćnih. Ali politika nikad ne smije prestati boriti se protiv nepravde i zločina, bez obzira kako jaki bili protivnici u našoj demokraciji. I stoga nije ni slučajno da je Luanda Leaks kao to ponovno vezano za našu zemlju članicu Portugal. Već kao Football Leaksa prije godinu dana smo vidjeli da je Portugal u sredini, u centru jedno E, skandala sa korupcijom. I šta se dogodilo? Samo je Luis Pinto, onaj zviždač, on je završio u zatvoru, a pravi počinitelji nisu progonjeni. I Portugal je u velikoj mjeri tisuće zlatnih viza prodao, kao što znamo, i u Maderi izgradio jednu poreznu oazu. Tako vidite, tako se pravo gazi nogama tako se prava ljudi gaze nogama i to mi ne možemo kao europska institucija dozvoliti. Europska komisija mora europsko pravo u svim zemljama članicama provesti i nametnuti i ne smije ni u kom slučaju odstupati od eh, provođenja procesa zbog kršenja europskog prava. Vidjeli smo šta se u Portugalu radi, a paralelno su recimo i drugi skandali se tu događali, ali niko nije kažnjen, nisu pravi počinitelji procesuirani. Dakle, imamo jedan stvarno problem sa pravnom državom i vladavinom prava u Portugalu i stoga se komisija toga mora primiti i krenuti u procesuiranje protiv toga. I buduća direktiva o financijskoj reviziji mora osigurati da budući financijski revizori više ne mogu praviti nikakve nekakve poslove sa prljavim novcem kao što se to pokazalo da se u Luanda Liksu događalo. To su problemi koje moramo temeljito istrijebiti i na njima ostati. A sada u ime ECR-a gospođa Kempe, izvolite imati jednu minutu. Dziękuję panie przewodniczący. Tylko twarde prawo, którego przekroczenie... Hvala. Radi se o strogim tekstovima sa također e, strogim e, sankcijama. I samo takvi tekstovi mogu blokirati kriminalce. Ja ću sada tu citirati ono što je napravljeno u Poljskoj. Zahvaljujući sa tužiteljem, mi smo e, pokrenuli akcije vezano uz suzbijanje pranja novca i kapitala. To nam je omogućilo da u kratkom vremenu E, zaštitimo i utaju od milijardu eura. To je povezano sa hrabrošću e, državnog odvjetništva, ministarstva pravosuđa koji su željeli e, se boriti protiv pranja novca. Mi smo surađivali sa bankama, međunarodnim tijelima, borili smo se protiv poreznih rajeva, tijela koje nisu željeli surađivati. To je dio naše nove arhitekture za suzbijanje pranja novca. E, peta direktiva protiv pranja kapitala je najvažniji instrument, time jačamo sustav te također instrumente te borbu protiv tog fenomena koji su jako štetni. A sada gospodin Gušmao u ime Europske ujedinjene ljevice. Izvolite, imate minutu i polu. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ovaj skandal sa dokumentima eh, Luanda Leaks eh, također eh, povlači za sobom i nacionalnu odgovornost. Politička elita je u proteklih nekoliko godina zapravo zanemarivala ovu situaciju i nisu vidjeli problem u suradnji sa Isabel dos Cantos. Dakle, postojali su i drugi slučajevi u kojima je recimo Malta vrlo usko surađivala također sa tom čitavom strukturom kroz koju je prolazio e, prljav novac. Očito da se takve stvari događaju na razini Europske unije. Ako znamo da postoje nacionalne odredbe koje olakšavaju financijski kriminal, olakšavaju pranje novca i korupciju, onda bi Europska unija, budući da to već zna, trebala zabraniti takve prakse. E, između ostalog, postoji i opasnost da se broj tih skandala poveća i također da se poveća i e, nedostatak kontrole s obzirom da na kraju ne dođe do nikakvih sankcija. Dakle, riječ je e, o državama članicama, riječ je o također i poduzećima koje se bave e, knjigovodstvom i koje također ugovaraju i e, koje se dogovaraju na razini Europske unije i koji dobivaju financije upravo od strane tijela koja funkcioniraju u Europskoj uniji. Jedina osoba koja je bila odgovorna u ovom slučaju Ruiz Pinto u slučaju Portugala, znači to je osoba koja je bila zviždači koja je donijela informacije, on je bio jedini koji je na kraju razvoju e, imao problem i upravo zato zbog e, toga građani više nemaju povjerenja u Europsku uniju. Dakle, e, ovaj skandal zbog toga ima negativne posljedice za sve osim za one koji su počinili kazneno djelo. A sada zaključujemo ove govornike u ime klubova. Sada dajem riječ zastupnici Pereiri na jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Poštovani e, zastupnice i zastupnici, pranje novca je kazano djelo koje za sobom povlači čitav aspekt e, štetnih djela. Dakle, otvara put korupciji u poduzeću, također šteti čitavom gospodarstvu, e, dovodi do korupcije i tako dalje. Uglavnom, pranje novca i dalje postoji i zato se moramo boriti protiv tog fenomena. Osim toga, ovdje je riječ i o vladavini prava. Dakle, riječ je o tome da moramo braniti temeljna ljudska prava. Ono što moramo napraviti, a to je ponuditi vrlo čvrste odgovore. Sada su pokrenuti e, znači postupci zbog povrede zbog određenog broja država članica koje nisu e, implementirale petu direktivu. A Očito je da druge države mogu i tekako napredovati po pitanju same provedbe. Kako što je rekla i povjerenica, ako to ne napravimo, onda ćemo ostaviti vrata otvorena drugim kaznenim dijelima. Također, Europski parlament je pokazao vrlo odlučno političku volju da inzistiramo e, insistiramo na tome da se direktive moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo i da postoji mehanizam nadzora, pogotovo kada nacionalna pravila nisu dovoljna i neuspješna su. Zahvaljujem zastupnica Kenići. Zahvaljujem. E, Donošenje Luanda Leaks dokumenata koje uključuju i neke dionike iz Europske unije pokazuju da pranje novca i dalje mora biti prioritet Europske unije. Pranje novca kao i prijevare te korupcija ostaju instrument pomoću kojih se kriminalne organizacije i dalje ukorjenjuju na našem tržištu koje prodiru u naše gospodarstvo te također ugrožavaju slobodno tržišno natjecanje, a to je ujedno i izvor financiranja terorizma. Zato je potrebno ojačati europsko zakonodavstvo za borbu protiv pranja novca, te uskladiti nacionalna zakonodavstva. Potrebno je e, nadzirati implementaciju direktiva vezanih uz borbu protiv novca, također i one koje se tiču kaznenog progona. E, moramo omogućiti pun e, pristup informacijama svim nadležnim tijelima za borbu protiv takvih kaznenih djela i također moramo provesti kontrolu na administrativnom planu. E, također moramo uključiti i financijsku policiju kao što Italija to čini. I sve to kako bismo zapravo spriječili da toliko veliki dohodak se okreće upravo zahvaljujući pranju novca. Zahvaljujem zastupnici Kinići. E, a da, sada dajem riječ zastupniku Guerreiru. Izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. E, Luanda Leaks je skandal koji vrlo dobro pokazuje kako gospodarski, porezni i financijski sustav e, služi samo kako bismo od zapravo pranja novca prešli na trgovanje određenim statusima i utjecajima. Dakle, e, to je nešto što je neshvatljivo mnogim građanima. Na, u Portugalu znamo svi što se dogodilo sa samim zviždačem, a ti podaci koji su podastriti su pokazali da postoji povećanje ulaska e, kapitala na, e, područje Europske unije koji se nakon toga pere. Također, Luanda Leaks nam pokazuje koliko moramo štititi i nevine, no Bez obzira na to, postoji i indiferentnost prema zaštiti tih novinara istraživača. Mi se ne trudimo dovoljno da ih zaštitimo. A oni su ti koji su čuvari naše demokracije i obavljaju jako važan posao u trećim zemljama. Zahvaljujem. A sad im riječ zastupniku Ferreiri. Izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljujem. E, skandal, e, znači porezni skandali poput Luanda Lixa i drugih su pokazali svijetu e, da je to sustav koji dopušta pranje novca. Reakcija na te skandale je bila takva da smo mogli shvatiti da su Evropljani zapravo sve više u drugom planu kada je riječ o interesima multinacionalnih kompanija. A sve e, odredbe koje se tiču direktne borbe protiv pranja novca su bile blokirane. Što se tiče nadležnih tijela tih uključenih država članica koji bi trebali utvrditi takve situacije, oni nisu mogli reagirati na prikladan način. To je problem. I zbog toga E, na taj način ne možemo utvrditi neka licemjerna, ne možemo zapravo podržavati više takva licemjerna e, dijela jer na taj način zapravo omogućujemo da se neokolonijalni domini i dalje širi na nekim područjima. Moramo intervenirati kako bi Europska unija napravila nešto više. Za sada smo zvučali kao da nismo baš previše zainteresirani zato što smo i dalje e, dopuštali da postoje porezne oaze na našem području. Zahvaljujem, a sada zastupnik Radev ima jednu minutu, izvolite. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес на ниво Европейски съюз сме въвели строги правила за Dragi kolege, imamo stroga pravila iz četvrte i pete direktive o suzbijanju pranju novca te direktive za suzbijanje terorizma. Luanda Lakes pokazuju jasno da se ta pravila nisu e, provela na pravi način u državama članicama. Znači imamo regulirani sektor, imamo potrebne instrumente kako bismo identificirali sve sumnjive aktivnosti pranja novca, a sve to skupa ne donosi rezultate. E, imamo e, vanjske faktore i vanjske prijetnje, ali nije samo to. To se događa i u Europskoj uniji. E, tržišta u tom smislu su izloženja i djelovanju kriminalaca i prevarama. Kad govorimo o e, provjeri identiteta klijenata te sumnjivih transakcija, to je nešto što moramo provesti u djelo. Za mene je izuzetno važno prije svega da se pravila provedu u djelo i to je ono što je najvažnije. A sada dajem riječ zastupniku Markešu. Izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljam predsjedatelju. Gospodine predsjedniče, mi se ovime vraćamo na najvažnije prioritete Europskog parlamenta E, jedan dio naših resursa je usmjeren na kriminalne aktivnosti. Digitalne transakcije, financijske transakcije su sve sofisticiranije i sve veći njihov obujam. A vidimo također da djelovanje od strane nadležnih tijela nisu dovoljna. Kad govorimo o nadzoru, moramo to provesti u dijelo. Potrebna nam je e, veća suradnja između dijela država članica moramo također uzeti u obzir i dodati e, dodatnu ulogu za europske institucije. E, moramo također i pojačati regulativni e, proces na europskoj razini. Također moramo e, povećati povjerenje građana u javni sektor, u javna tijela, u banke, financijske institucije. Moramo provesti tu borbu u djelo. Hvala. Zahvaljujem zastupniče Markeša. sada dajem riječ zastupniku Kazi. Izvolite, imate riječ. Pa Gospodine predsjedniče, e, pranje novca je teško identificirati i teško je također organizirati kazneni e, progon. Izuzetno je ključno da se informacije e, daju e, istražiteljima i tužiteljima, a to nije uvijek lagano i zbog toga kriminalci nisu progonjeni. Isto tako određene tvrtke koje imaju legalno postojanje provode kaznena, e, takve kaznene aktivnosti. Izuzetno je važno da imamo okvir kako bi se informacije na pravi način širile između e, FIU jedinica u Europi. Jako je važno da također treće zemlje surađuju istragama o suzbijanju e, pranja novca u Europi, te također institucije koje ne surađuju moraju biti sankcionirane. Zahvaljujem, dragi kolega, a sada dajem riječ zastupniku Tangu na jednu minutu. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Da, gospođa Don Santos je uzela 2 milijarde e, ljude, 2 e, milijarde eura od e, angulskih građana. To je prije svega korupcija. No, mi možemo samo pronaći novac koji je potrošen, a on je potrošen uh, u određenim uh, državama, u Nizozemskoj ili u Londonu. Da, oni koji su proveli kriminal su zemlje koje su uh, prale novac institucije, na primjer u Amsterdamu, banke u mm, Portugalu i tako dalje izvor Luande, e, Luanda Liksa i e, Futbol Liksa je nešto što poznajemo već godinu dana. A sada kad govorimo o zviždačima, da li ti zviždači ne zaslužuju e, našu zaštitu? Moramo uzeti na znanje taj problem, moramo reći da je taj naš problem nešto što moramo riješiti, udružimo resurse nacionalne i europske Hrvatske i borimo se na pravi način. Zahvaljujem, dragi kolega. Sad dajem riječ predsjedniku Karasu. Izvolite. Potpredsjedniče, štovane dame i gospodo. 2000 milijarde eura se godišnje na svijetu opere. Ali ne trebamo samo gledati u druge. Problem ne počinje izvan Europske unije. 110 milijardi eura se unutar Europske unije godišnje opere. I to otprilike e, dosta blizu godišnjeg europskog proračuna. I zaista je to onda jedno pitanje vjerodostojnosti zajednice pravnih država. To je zaista pitanje evropske, vjerodostojnosti europske parlamentarne demokracije. I stvarno nam se diže kosa na glavi od užasa kad vidimo kolika je još uvijek kontroverza između svih obveza koje smo prihvatili, usvojili, ratificirali, a s druge strane provedbe u zemljama članicama istog tog. I strašno je da ni četvrta direktiva o pranju novca nije provedena iako je već i peta trebala biti provedena i već je istekao rok. I grozno je da tu još uvijek imamo velike rupe u zakonu. I naravno da nam treba jedan zajednički nadzor nad financijskim sektorom i pranjem novca na financijskom sektoru. Treba nam financijska policija i zajednička sva europska i jedno europsko mjesto gdje se sve registrira centralno. Napravimo ono što već godinama obećavamo parola all'onorevole... Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupniku Belki na jednu minutu, izvolite. Thank you, President. Hvala, gospodine e, predsjedniče. Nakon e, Panama Papers, e, LuxLeaks, Luxemburg, sada imamo ponovno ovaj skandal Luanda Leaksa. Ono što se događa je da prije svega trebamo pogledati što se u odnosu na to događa u Europi. Na primjer, u Luandi Leaks imali smo isto tako eh, eh, određene države koje su bile ciljane što se tiče pranja novca. Zašto onda, na primjer, Ujedinjeni Emirati nisu na našem popisu e, sumnjivih zemalja. Što se tiče e, malteških e, davatelja usluga vezano uz znači davanje usluga Izabeli dos Santos, gdje su onda tu rupe u zakonu što se tiče našeg zakonodavnog okvira? Mi moramo na to odgovoriti da pa u svakom slučaju kritiziramo e, na ispravan način e, ono što je najbogatija zemlja u a, e, najbogatija žena u Africi napravila. No moramo sebi postaviti pitanje što smo mi loše napravili. Hvala. A sada otvaramo postupak HDI. Petero se ljudi javilo za riječ. Sve ću ih prihvatiti, započevši sa gospodinom Pjeti Kajnenom. Izvolite imati jednu minutu. We all know that the biggest uh, fault uh, on... Svi znamo da je najslabija karika što se tiče provedbe odredbi u okviru direktiva o pranju novca na državama članicama. E, suradnja između FIU jedinica, provedba nadležnosti, te ono što je izuzetno važno da sustav jednostavno ne funkcionira. Budući da i ne, nije napravljen da funkcionira. To, ovo nas još jednom podsjeća na to koliko smo neučinkoviti. Nadam se da će komisija ozbiljno uzeti u obzir mijenjanje direktive o pranju novca u uredbu kako bismo onda na najbolji način proveli sva ova pravila transparentnosti što se tiče registara korisnika, vlasnika i tako dalje kako bi sustav jednom za svagda profunkcionirao. Hvala. Zahvaljujem kolegice. A sada dajem riječ eh, zastupniku Lopes Aguilar. Izvolite, imate jednu minutu. E, dragi potpredsjedniče, povjerenice Dali, došli na ovu raspravu protiv pranja novca. To nije prva, imamo već dugačku povijest. Prije Luandelix imali smo LuxLeaks, imali smo Panama Leaks i imali smo također i e, odbor e, za istraživanje takvih slučajeva, čiji sam ja bio član. Te smo također dobili mandat za istraživanje takvih slučajeva. I mi smo od četvrte prešli na petu direktivu protiv pranja novca koja jača transparentnost i također identificiranje korisnika svih tih računa za svaki od tih pojedinih slučajeva, ali činjenica je da se situacija pogoršava kada je riječ o, znači, e, o korupciji. E, Luanda Lix je pokazala zapravo da je situacija kritična. Ovdje je riječ o najbogatijoj e, ženi iz Angole, iz Afrike. A najgora stvar je od svega što postoje države koje još uvijek nisu prenijele direktivu o zviždačima, među kojima je i Portugal. I upravo zbog toga je Ruiz Quinto, koji je bio zviždač sada u zatvoru. Znači, on kao one koji je prijavio slučaj u zatvoru, dok oni počinitelji kaznenog djela dalje nisu u zatvoru. To se ne smije događati. Puno hvala, kolega. A sada dajem riječ zastupniku Brodzinskiju. Izvolite, imati jednu minutu. Bardzo. Wiele już tutaj zostało powiedziane. Po raz kolejny Mnogo smo čuli vezano uz ovu temu. Još jednom imamo ovakav skandal, još jednom si postavljamo pitanje je li pranje novca nešto što se tiče zemalja u Africi, poreznih rajeva i tako dalje. No, vrlo čudno, korisnici mm, Eh, investiraju svoj novac ili ga troše u Europi. U svakom slučaju kriminalci uvijek su korak e, naprijed u odnosu na e, tijela progona. Nitko ne može sam funkcionirati. Imamo isto tako i neke države koje su poduzele inicijativu da imamo samo jednu e, službu koja bi bila bazirana u Briselu i koja bi se borila protiv prava, pranja novca. Što se tiče uspjeha službi e, e, kojima, sam, i ja e, bio na čelu je prije svega uspjeh koordinacije sa drugim tijelima. Zahvaljujem kolegi. A sada dajem riječ zastupniku Uriku na jednu minutu. Thank you very much. Uh, in many Hvala. U mnogim državama članicama zakonodavstva E, što se tiče pranja novca je sve strože i strože. No, online e, aktivnosti su još uvijek nešto što se ne progoni na ispravan način, budući da je to jako teško identificirati i događa se na globalnoj razini. Postavljamo si pitanje na kada ćemo se uhvatiti u koštac i s tim vidom e, kriminala. Također dobio sam evo naknadno još jedan zahtjev zastupnika Mandersa za e, ovaj postupak KHDA. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Pranje novca je nešto što se odvija kroz velike europske banke i činjenica je da bi upravo oni koji rade u tim bankama bi trebali biti u zatvorima, ne dobivati velike bonuse. Zahvaljujem kolega. Sada ćemo zaključiti ovu raspravu i daću riječ za, daću za odgovor. Ne, zaboravio sam jednu stvar. E, također, Gospodin Polčak se javio za riječ. Izvolite, imati riječ. Yeah, thank you, Mr. Chair. Um, paní komisařko, tady jsme svědky mezinárodní zločinecké aktivity a uh, povjerenice, međunarodne kriminalne aktivnosti se upravo ovdje odvijaju oko nas, a mi nemamo gotovo nikakvih mogućnosti boriti se protiv njih. Uglavnom vrlo malo i mislim da možemo zahvaliti još i novinarima i zviždačima koji su ukazali na velike probleme koje oko nas. Ali znamo da su zviždači diljem svijeta u teškom stanju. Europske strukture i banke kao i fiducijarne institucije su e, dobrim dijelom zamračivale i skrivale različite ilegalne aktivnosti. A pogotovo ovo sve što je sad izašlo u javnost u vezi Angole i Luanda Liksa. Mislim da moramo bolje harmonizirati e, rad naših nadležnih tijela nacionalnih i dati im veće ovlasti. A moramo isto tako i zaplijeniti e, novce ilegalne, a i ne u tako malim količinama kao do sada, nego ono sve što otkrijemo treba i osigurati. Zahvaljujem. Sada možemo zaključiti ovu raspravu i dati povjerenici Dali riječ da odgovori na ove komentare u ime komisije. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. E, časni zastupnici, u ime komisije zahvaljujem Europskom parlamentu što, su, što je posvetio E, vrijeme ovoj važnoj temi te jačanju naših instrumenata kako bismo se borili e, protiv ovakvih tema o kojima sada govorimo. Ja sam u svakom slučaju uvjerena da smo već identificirali način da e, na koji način možemo zaštititi integritet financijskog sustava Europske unije. Mi u svakom slučaju radimo sa međunarodnim partnerima što se tiče prijetnji, a isto tako je važno da udružimo naše snage kako bi se zakonodavni okvir provodio na ispravan način i u potpunosti. U tom smislu moramo zaštititi zviždače te također ojačati utjecaj Unije te osigurati koordiniranu i učinkovitu akciju. Zahvaljujem draga povjerenice, a sada dajem riječ e, u ime vijeća ministrici Brnjac. Izvolite. Štovani zastupnici, ja sam pratila ovu raspravu s velikom pozornošću i čula sam i sve što je rekla komisija. Koristim ovu priliku da istaknem važnost borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma i radujem se nastavku našeg rada na tom području. Predsjedništvo će biti uvijek na raspolaganju za razmjenu mišljenja o toj temi kad god želite. Ministra. Zahvaljujem, draga ministrice. Rasprava je ovime zaključena. Dragi kolege, imam nekoliko priopćenja. E, zastupnik Nikola Danti je napustio klub zastupnika SID-a i pridružio se klubu zastupnika Renew Europe od 13. veljače 2020. godine. Drugi, drugo priopćenje. Molim vas, molim vas, kolega Gigold, Karas, molim vas, hvala vam. Klub zastupnika Renew Europe je priopćio predsjedniku nekoliko odluka koje mijenjaju sastav odbora i izaslanstava. Takve odluke će početi teći od 13.2.2020. godine. A sada je na dnevnom redu izjava Vijeća komisije o humanitarnoj situaciji izbjeglica na vanjskim granicima Europske unije. Podsjećam vas da je moguće zatražiti e, svoje vrijeme za izlaganje u KHDi ili koristeći standardni sustav prijavljivanja ili pak elektronički sustav koji vas pozivam da testirate. Upute su na raspolaganju na ulazu u vijećnicu. Sada dajem riječ u ime vijeća ministrici Brnjac. Izvolite. Ispričavam se ako stalno krivo izgovaram vaše prezime, ali evo službe mi nisu dale pravilan izgovor. Štovani zastupnici, ovo je drugi puta tijekom našeg predsjedanja da imamo priliku u plenarnom zasjedanju raspravljati o humanitarnom stanju izbjeglica na našim vanjskim granicama. To pokazuje koliko važnost parlament pridaje ovoj temi, a mi to u cijelosti podržavamo. Bliski nadzor svih migratornih puteva je naš, jedan od naših prioriteta i nastavit ćemo to raditi tijekom čitavog semestra. 2019. ukupni broj ilegalnih prelazaka granica na vanjskim granicama Europske unije se procjenjuje na 139 tisuća, što je 6% više u usporedbi sa restim razdobljem godinu dana prije. Ali E, cent, središnje i zapadne mediteranske rute su za 40% su smanjene a u odnosu na 2018. dolasci na istočno-mediteranskim rutama su se za 50% povećale. Situacije na grčkim otocima su poseban izvor zabrinutosti budući da smo svi primijetili tijekom našeg zadnjeg kao što smo i primijetili na našoj zadnjoj raspravi na plenarnoj sjednici u siječnju. Broj na grčkim otocima izbjeglica je dosegnuo više od 40 tisuća. To je dakle prvi puta od kad se uh, sporazum između Europske unije i Turske počeo realizirati da smo došli do tako velikog broja. Um, Europska unija predviđa vrlo konkretne mjere za ovu situaciju. Najavila je nove mjere za zaštitu maloljetnih osoba koje su stigle i bez pratnje preko granice i nalaze se u Grčkoj i povećala je broj prebaca na kopno tih ljudi. E, više od 35.000 tisuća e, migranata je već od početka 2020. prebačeno na kopno. E, dolasci preko istočne rute se direktno odražava i na situaciju u jugoistočnoj Europi. 2019. je tamo bilo više od 14.000 ilegalnog prelaženja granica na zapadno-balkanskoj ruti, što četiri 104% e, već porast 104% porast u odnosu na godinu prije. Od početka 2020. pritisak na tu rutu se povećao, a i zahvaljujući zimskim prilikama u svakom slučaju pritisak je puno veći u odnosu na protekle godine, makar i zima. Naše predsjedanje i dalje posvećuje jako puno pažnje migracijskoj situaciji i povećanju kompletnih kapaciteta upravljanja migracijama na čitavom zapadno-balkanskom području s posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovini kako bi se e, pomoglo i o olakšala situacija izbjeglica koje se tamo nalaze. Više od 8000 prema podacima UNHCR-a UN-a se nalazi pogotovo na sjeverozapadnoj Bosni. Zadnjih tjedana smo zabilježili pozitivne razvoje u odnosu na e, prihvatne kapacitete i njihovu kvalitetu. U veljači Hrvatskom ministar unutarnjih poslova Božinović održao sastanak sa gospodinom Radončićem BH ministrom za sigurnost. Dogovorili su ojačati suradnju na nekoliko ključnih područja implementacija ubrzanog procesa readmisije, zatim implementacija e, zajedničkih miješanih graničnih kontrola i potpora Hrvatske u jačanju bosansko-hercegovičkih sigurnosnih snaga uz granice. Također su ministri odlučili ojačati i suradnju u borbi protiv e, mreža koje omogućavaju migracije, što je napokon i rezultat Uh, sastanka i zaključak sastanka ministara Europske unije um, unutarnjih poslova održanog 24.1. u Zagrebu. Uh, tisuću novih graničnih službenika je u Bosni raspoređeno granice, a 93% novih troškova je od za to odobreno iz europskih fondova za Bosnu. Također i sredstva za humanitarnu pomoć izbjeglicama u Bosni. Europska unija će i dalje podupirati BiH i kako bi se zajamčila dignitet i sigurnost svih e, migranata, posebno onih najranjivijih. Istodobno se traži jedno trajno i sveobuhvatno rješenje. Mi ćemo i dalje nastaviti podržavati suradnju sa svim partnerima u Zapadnom Balkanu. Glavni cilj naših napora je da se tijek, tok migracija na našim granicama bude dakle kontroliram da se time dobro upravlja i da se ujedno poštuje dignitet svih migranata. Naravno, imamo i pozitivnih promjena. Novi režim sa azilima koji je nedavno stupio na snagu u Grčkoj bi trebao olakšati postupak i procedure kod podnošenja zahtjeva za azilom i njegovih rješavanja. E, same stope rješavanja su predugo bile preniske. Grčka vlada je odlučila do 2020. 10.000 migranata vratiti i to je vrlo ambiciozan plan, ali može se postići uz pomoć Evropske unije. Na za učinkoviti povratak je potrebna i jaka suradnja s Turskom. Kako bi se dobro upravljalo cijetom situacijom, važno je i da naši zapadno-balkanski partneri povećaju svoje kapacitete i na području povratka i vraćanja, pogotovo dobrovoljnog vraćanja zaključivanje ugovora o readmisiji s trećim zemljama kao i slijed naše politike dalje. Mi smo spremni nastavak, na nastavak rada i koristimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju. E, u Libiji se stanje sa migrantima pogoršalo zbog sigurnosnih problema i unutarnjih sukoba u toj državi. Kako bi se olakšalo patnje migranata i zadržanih izbjeglica u Libiji, pojedine članice Europske unije, UNHCR, e, su različite fondove, dakle različite programe predvidjeli i imamo, a osim toga se koristi uzajamni fond pomoći za Afriku Europske unije. Pokušava se pružiti hitna humanitarna pomoć i pomoć pri e, vraćanju izbjeglica u domovinu. UNHCR evakuira zatim sve osobe koje su e, stanovitu zabrinutost izazivaju u neke zemlje koje ih prihvaćaju kao što je Niger i slično. Te akcije zahtijevaju daljnju potporu, pogotovo s obzirom na stalne i trajne konflikte, oružane sukobe u Libiji.